za delegirani e, akt e, nismo dobili prigovor unutar roka 24 sata. Sukladno e, pravilu 105 stavku 6 smatra se da je preporuka usvojena. Biće objavljena za, sa usvojenim tekstovima sutra 17. 12. Sukladno